Prelazimo sada na glasovanje. Izvješće Vjoti, mobilizacija Europskog fonda za prilog globalizaciji. Pojmenično glasovanje, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Εγκρίνεται διότι Usvaja se Imamo e, veću većinu od tri petine onih koji su dali glas. Sljedeće izvješće je izvješće KOH. Izvolite. E, molit ću tehničara da mi pomogne, zato mi ne radi mi uređaj. Da, poslat ćemo vam odmah tehničara. Prelazimo sada na izvješće KUH, spašavanje života, poboljšanje sigurnosti automobila u Europskoj uniji. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Izvješće Mihajlova. Prostorne tipologije. Odbor za regionalni razvoj, amandman 1. Otvaram glasovanje, poimenično glasovanje. Zatvoram. Engrinete i proti anagnosi Usvaja se. I zaključeno je prvo čitanje. Izvješće Majsnar. Priznavanje stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi. Amandman 131. Poimenično glasovanje, otvoram glasovanje. Telo Čukorijaš. Zatvoram. Egrinete i proti anagnosi Usvaja se i time je zaključeno prvo čitanje. Izvješće se hnalova. Suradnja između nacionalnih tijela. Evo, molim vas da pročitam naslov. Dakle, suradnja između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača. Riječ ima gospođa Reda u ime zelenih. Hvala. Predložem domu da glasujemo o amandmanima prvo kako bi zastupnici mogli ponovno uspostaviti stajalište parlamenta o e, temeljnim zaštitama kada je riječ o blokiranju potrošača i zaštiti temeljnih ljudskih prava. E, izvjestiteljica želi komentirati. Nije zatražila riječ. Je, ipak, izvolite. Pretojivim se ovom prijedlogu u svojstvu izvjestiteljice. Predlažem da glasujemo o konačnom sporazumu koji je proizišao iz trijaloga. Čuli smo mišljenja. Dakle, glasujemo o prijedlogu gospođe Reze. Izvolite, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo, budući da ste zatražili provjeru, iako mislim da je rezultat bio jasan, razlika je bila očita. Dakle, otvoram glasovanje. Zatvaram. Prijedlog se odbija. Predlažem dakle da odmah prijeđemo na glasovanje. Amandman 151. poimenično otvoram glasovanje λήξη ψηφοφορίας. Zatvaram. Usvaja se. Zaključeno je time prvo čitanje. Izvješće Garcia Perez. Uvođenje instrumenta kohezijske politike po regijama kako bi se odgovorilo na demografske promjene. Gospođa Garcia Perez je zatražila riječ. Izvolite, imate jednu minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. Hvala Europa stari. 80% populacije je, e, se nalazi na 20% našeg teritorija. Naše ruralno područje umire i zato su nam ove mjere na razini Europske unije hitne kako bismo se borili protiv raseljavanja. I zato ovdje želim upozoriti e, pozornost, upozoriti naše e, zastupnike na izjavu jednog od zastupnika na ovu raspravu gdje je rekao da su odgovorne za manjak populacije upravo žele žene te koje su se odlučile raditi a ne biti kod kuće i imati djecu to je uvreda ženama to je uvreda ženama koje smo odlučile biti slobodne uvreda ženama koje smo odlučile biti slobodne da bismo radile u ili izvan naših kuća. Mi smo odlučile biti slobodne da odlučimo o tome želimo biti ili ne biti majke. I zbog toga tražim predsjedništvo e, parlamenta da prouči njegove izjave i da vidi jesu li moguće neke sankcije. Jer to je u potpunosti neprihvatljivo. I želim reći vama gospodo da oni koji bi zaista trebali ostati kod kuće su mizogini koji ne poštuju žene koje su odlučile biti slobodne. O Gornis, έχει to logo epi Gospodin Govniš, e, pridržavanje poslovnika. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Ja se referiram na članak koji predviđa sankcije za zastupnike iz poslovnika. Moram reći da se ne dijelim uvijek e, mišljenja i stališta gospodina Korvina Mikea, no moram vam reći da sam dosta zabrinut zbog represivnih tendencija koji se sve češće manifestiraju. Nekad e, predsjedništvo parlamenta i predsjednik e, su mogli sankcije nametnuti samo za zastupnike koji su jako narušavali rad e, doma, a sada se čini da oni koji govore nekorektne stvari, ali zapravo se pita tko može to uopće procijeniti, reći da je to nekorektno, vide da im se oduzimaju dnevnice, da ih predsjedništvo parlamenta stigmatizira. Mislim da je to isto isto tako e, dosta opasna tendencija kao i ona koju smo vidjeli e, kada se mm, nekoga sankcionira. E, ja nisam za nezavisnost Katalonije primjerice i za ono što čini gospodin Puigdemont, ali vidimo da se tu radi o političkom izbjeglice to je istina i protiv kojeg je sada izdan europski uhljebeni nalog. Gospođo Garcia Perez, kao predsjedatelj u ovom trenutku ovim domom, preuzimam obvezu da ću prenijeti predsjedništvu vaš prijedlog da se razmotre ove izjave kolege Korvina Mikea i također među mojim ovlastima kao potpredsjednika je i obrna jednakosti, tako da osjećam dvostruku obvezu da tako postupim. Gospodine Korvin Mike, želite li uzeti riječ? Izvolite. Gospodine predsjedatelju, Gospođa Garcia Perez je učinila skandalozan potez. Ona se protivi slobodi govora, a to je jedan od stupova Europske unije i zbog toga predsjedništvo mora zauzeti stajalište. Tijekom glasovanja o tekstu, dakle imamo glasovanje, pristupamo glasovanje, otvaram glasovanje. Liči Zatvaram. Usvaja se. Izvješće Ludvigson. akcijski plan o maloprodajnim financijskim uslugama. Cjelokupni tekst poimenično otran glasovanje. Liksi Zatvoram. Usvaja se. Hvala svima. I prelazimo sada na obrazloženje glasovanja. Ah.